usvojimo dnevni red. Hvala lijepo. I zapisnike sa sastanaka od 8., 9., 10., 28., 9. studenog te 5. i 12. prosinca. Good. A couple of announcements. Uh, um... Nekoliko najava. Podsjetio bih članove na zajednički sastanak odbora Ekon i Libe u sobi 3C050 odmah nakon e, jutrošnjeg sastanka i tijekom tog e, zajedničkog e, sastanka, dakle o prevenciji upotrebe financijskog sustava za potrebe pranja novca ili financiranja terorističkih aktivnosti će biti uzete u obzir tu je i trijalog o Efragu održan 15. prosinca. Parlament je tu dao dodatna obrazloženja za svoje amandmane. Čini se da postoji želja da se unesu neke izmjene. The Council and Commission in particular to any amendments related to EFRS Foundation and PIEOB. Dakle, riječ je o i ovima Malteško predsjedništvo je odlučilo da će održati jedan sastanak prije idućeg e, trijaloga zbog e, rokova. Taj sastanak se može održati tek e, krajem ožujka ove godine. Sažeci odluka i komunikacije sa sastanaka koordinatora sredinom prosinca uredba o administrativnoj suradnji borbe protiv poreznih prijevara, direktiva o nekim obavezama poreza za dodatnu vrijednost iz područja usluga, potom direktiva o stopama PDV-a koji se e, dodjeljuju u sustavu nakladništva, to ide EPP-u, države članice te e, izuzeća e, u sustavu PDV-a, to ide EPP-u, CCP, dakle ide ECR-u i SID-u, mišljenju o inicijativi Startup SID, potom traženje e, mišljenja Ekona u području uredbe Insolvency, Nadalje, pra izvješćivanje po članicama na osnovu članka 55. Što se tiče eventualnog mišljenja o sporazumu CETA, se mm, konferencija predsjednika se za sad protivi davanju našeg mišljenja na ovaj dosije, možda će ta dozvola doći danas, to mi smo u svakom slučaju spremni. Ekonomsko upravljanje, gospodin Disselblum će posjetiti odbor Ekon Potom odluka s tim u vezi će biti donesena na sastanku sa gospodinom Disselblemom. Tu je poziv gospodinu Injaciju Visku, dakle on je novi predsjednik Središnje talijanske banke koji će također biti pozvan na sastanak e, s nama. Komisija bi trebala posjetiti Ekon na dan ili dan nakon izdavanja mišljenja o nacrtu proračuna. Tajništvo će organizirati razmjenu mišljenja o posebnom mišljenju Revizorskog suda o SSM-u. Koordinatori su odlučili pozvati potpredsjednika Dombrovskisa da se progovori o primjeni izvješća Degular to su bile moje najave. Sada možemo preći na raspravu u Europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika, godišnji pregled e, rasta za 2017. gospodin e, Hökmark. Hvala lijepo. Evo, treba će nam puno sreće u ovoj godini. Ovdje smo dobili više od 500 amandmana. To je dosta. S druge strane, većina su različita stajališta o jednim te istim članovima. Dakle, to odražava i velik interes i na tome sam zahvalan. Radujem se suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. Održali smo prvu raspravu Kada razmišljamo o svim ovim amandmanima, mogu reći da živimo u nesigurnim vremenima. Vidimo signale iz SAD-a, tu je rasprava o Brexitu, financijska nestabilnost u nekim zemljama članicama i čitav niz izazova i problema Pakt o stabilnosti je sada još i važniji jer da je vjerodostojnost europskoj ekonomiji. Koliko postoji nepovjerenje u to, to bi moglo podrivati stabilnost. Ključno pitanje u našim pregovorima će biti kako postići pozitivno porezno stajalište. Ja sam pozitivan prema pozitivnim stvarima. i ukoliko možemo raspraviti kako da javne financije podupru rast. To ne samo da je važno, nego je za nas i dužnost. Mislim da možemo postići svojevrstan konsenzus u ovom području, poštujući pakto stabilnosti i da pritom ne naštetimo stabilnost javnih financija. Međutim, istovremeno se moramo osigurati da koristimo ovaj porezni stimulans koji je na raspolaganju unutar pakta o stabilnosti. Tu ćemo imati mogućnosti za kvalitetno donošenje proračuna. Govorimo u rashodima kolege i vlade kažu da je ovo jako važno i da bi možda bilo potrebno ići iznad granica pakta o stabilnosti. Jer ukoliko to, to je toliko važno, možda bismo s tim trebali upravo i početi, a da ne moramo preći granicu. Ukoliko je to je toliko važno, onda bi to trebalo biti, biti primarni rashod, a ne na kraju budžetiranja. Mislim da bismo tu upravo mogli puno postići. Ovo je prioritet, to je jasno. Imamo odgovarajuće zakonodavstvo. Međutim, mislim da možemo postići slaganje ovim stvarima. Kada pogledamo evropsku ekonomiju, situacija je različita u različitim državama članicama i kolege u amandmanima upravo e, govore o neravnomjernom rasporedu radnih mjesta ili rasta. Ja ne mislim da su ove stvari distribuirane, one jednostavno rastu, napreduju u zavisnosti od različitih okolnosti. I to moramo uzeti u obzir, zato što u nekim državama članicama imamo bolji rast, te nešto niži rast u nekim drugim državama. To je takako povezano i sa provedbom politika i bilo bi dobro o tome raspraviti. Važno je da pogledamo ukupnu ekonomiju Europske unije, ali i pojedine ekonomije u državama članicama.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 i različite okolnosti pružaju različite mogućnosti. Za su ulaganja važna, ali riječ je ovdje o privlačenju ulaganja i važno je zabilježiti da članovi raznih klubova naglašavaju potrebu sniženja poreza. To je i dio koji se tiče strukturnih reformi i sada ću zaključiti. I to se vidi u većini primljenih amandmana, to je slaba stopa rasta koji ovisi o izvanrednim politikama čiji smo svjedoci tijekom eh, zadnjih nekoliko godina morat ćemo se nakon toga početi oslanjati na strukturne reforme. Možemo se nadati poreznom stimulansu, ali već to već imamo neko vrijeme u evropskoj ekonomiji, međutim to nije održivo iz godine u godinu, bez obzira na naša stajališta ovoj raspravi. Dakle, ponovno se vraćamo potrebi strukturnih reformi, čak i u tom kontekstu Radujemo se raspravi o svim ovim stvarima, zato što mislim da postoji jedno zajedničko razumijevanje, da možemo učiniti više vezano uz javne financije, da možemo poduzimati reforme, da bismo privukli ulaganja, da možemo sačuvati stabilnost i da možemo kombinirati ova tri čimbenika. Thank you Hvala. Hvala izvjestitelju. Zastupnica Pereira za klub zastupnik Pereira za klub SID-a. Hvala lijepo. Ja bih svima poželio se najbolje u ovoj godini. I zahvalio bih kolegi Hakmarku na suradnji. Klub SID-a želi surađivati s vama. Mi želimo raditi na kompromisima, ali još mnogo toga se mora ugoditi da bi to bilo moguće. Trenutno verzija izvješća je daleko od uravnoteženog stajališta. A mi bismo na koncu upravo to htjeli postići. Međutim, ne sumnjam da ćemo u duhu dijaloga i kompromisa uspjeti to i postići, jednako kao što smo to uspjevali u prošlosti. Kompromisi koje smo prethodno postizali trebaju biti polazišna točka. Ne možemo prihvatiti ideju da će Evropski parlament sada govoriti nešto drugo od onoga što je prije govorio. Potrebni su uvjeti za pravedan i uravnotežen rast diljem kontinenta. Želim naglasiti našu želju da postignemo kompromis i da se želimo oslanjati pritom e, na ono što smo postigli zadnjih godina. Naš e, klub će govoriti o vjerodostojnosti propisa Međutim, ukoliko pogledate s kojim problemima se danas suočavamo, problem nije u kredibilitetu. Problem s kojim se suočavamo u Europskoj uniji jest problem nedostatka ulaganja, nedostatak rasta, visoka nezaposlenost, nejednakosti. Dakle, svi ovi čimbenici stvaraju nezadovoljstvo, udaljavaju građane od europskog projekta. I zato se moramo s ovim ozbiljno pozabaviti. I dakle slažem se sa izvjestiteljem kada kaže da je ovdje potrebno učiniti pravu stvar fiskalne politike moraju biti kvalitetne, tu moramo pogoditi ravnotežu, jer je ovo odlučujući trenutak za ekonomsko upravljanje. Ovo je trenutak u kojem će se čuti glas Europskog parlamenta o pravcu ekonomskih politika i poreznih politika. Ali ne smijemo smetnuti suma činjenicu da tu postoji jedan ključni politički faktor. Komisija se obratila državama članicama i institucijama i uputila jednu važnu poruku, a to je da će evropskoj ekonomiji biti tijekom ove godine potrebna porezna politika koja će više doprinijeti rastu to je ključna poruka o onome što je potrebno europskoj ekonomiji. Dakle, porezna politika koja će biti komplementarna monetarnoj politici. Kao što znate, ne možemo nastaviti sa ekspanzivnom monetarnom politikom, eh, što je ono što smo radili zadnjih godina. Komisija kaže da usvojeni proračuni za 2017. i provedba komisijnih preporuka za ovu godinu da će dovesti do poreznih politika koja će biti umjereno restriktivna, odnosno neće biti umjereno ekspanzivna. To je ono što nam poručuje Europska komisija. ukoliko se ništa ne poduzme imat ćemo krivu poreznu politiku. I e, zbog toga e, komisija izrađuje preporuke o poreznim politikama koje su već spomenute. Države članice bi trebale učiniti više radi stimulacije rasta. Mi bismo trebali pozdraviti ovaj e, prijedlog i podržati ga. Naš klub će podržati sve poruke koje podupiru potrebu rasta. Mi ću podupriti sve da bi se smanjile razlike u Europskoj uniji i podržati fiskalnu politiku koja će doista moći odgovoriti na današnje izazove. Ali nećemo podržati ništa u izvješću što će biti u suprotnosti sa prethodno donesenim e, stajalištima vezano uz e, sankcije ili kazne. Parlament je već e, vrlo jasno ovdje objasnio svoje stajalište. Dakle, uravnotežen politički miks treba biti u središtu naših rasprava. Ja ću mu u ime kluba dati svoj doprinos. Hvala lijepo. U ime kluba ECR, Bernd Luke. Hvala. Govorim u ime kolege Zile, a on se ispričava što nije mogao nazočiti sastanku. Valja zabilježiti da je na ovo izvješće upućen e, veliki broj amandmana. Izvješće ide u dobrom pravcu, ali je tu potrebno finog podešavanja. Našim amandmanima želimo naglasiti da iako postoji neka vrsta rasta, on još uvijek nije pravilno raspoređen među zemljama članicama. Jednako se odnosi na zaposlenost, u velike razlike u stopama zaposlenosti. Međutim, agregirane mjere europodručja možda kriju neke tajne, a to je da postoje velike razlike između pojedinih država i e, regija, to se odnosi na proračunski deficit, prokamatne stope i tako dalje. Zabrinjava i stopa ulaganja. S jedne strane govorimo o potrebi uravnoteženog proračuna i potrebi zajedničkih pravila. Tu je Junckerov plan kojim se žele riješiti svi financijski problemi Europske unije, a opet većina novca iz EFSI-a je išla u države koje imaju odgovarajuću stopu rasta, dok je u preostale 13 zemalja članica išlo samo 8% novca. I to unatoč činjenici da su proveli sve reforme i da imaju ravnotežene e, proračune i nisku stopu duga. Moj kolega se raduje suradnji sa izvjestiteljem, izvjestiteljima u sjeni radi poboljšanja izvješća. Budući da je ovo bilo dosta kratko, ja bih ovdje dodao neke svoje primjedbe. Nadovezao bih se na dio o EFSI-u, da se većina tamošnjeg novca koristi u zemljama koje imaju odgovarajuće stope ulaganja. Prema meni to je velik problem u Europskoj uniji. Dakle, ulaganje ovisi o marginalnim proizvodima kapitala ukoliko to da ukoliko marginalni proizvod e, kapitala ne raste, to ne dovodi do rasta kapitala. Da bismo tu poboljšali situaciju moramo utjecati na niz e, čimbenika, dakle kvaliteta rada, pristup e, tehnologiji, kvaliteta infrastrukture. Kvaliteta javne uprave, to su sve e, čimbenici koji utječu na to. Tu postoje jasne neravnoteže u Evropskoj uniji kada je riječ o produktivnosti, dakle ovih komplementarnih čimbenika i njihovog troška. Dakle, to u perifernim e, zemljama kao i u centralnim zemljama. Dakle, taj marginalni proizvod kapitala ima očito različitu distribuciju i utječe na distribuciju ulaganja i stimulaciju e, ekonomskog rasta. Dakle, ovdje je riječ e, o konkurentnosti, ulaganja se ne događaju tamo gdje bi to trebalo biti potrebno i zato trebamo utjecati na tu situaciju. Nemamo odgovarajuće stope Dakle, problem cijele ove krize jest euro koji kao valuta ne odgovara ovoj ovom gospodarskom području u smislu tržišnog natjecanja i to je nešto se mora riješiti. Hvala lijepo. Hvala. Live Vjernih iz Kluba Alde, izvolite. Hvala lijepo Želim svima uspješnu 2017. godinu. Zahvaljujem gospodinu Hakmarku na, nacrt, na nacrtu mišljenja. Mi e, ga uglavnom podržavamo, međutim želimo nešto reći vezano uz ulaganje. Europa treba intenzivirati napred da poboljša ulagačku klimu kroz osnaživanje unije tržišta kapitala i općenito jedinstvenog tržišta. U amandmanima smo iznijeli niz konkretnih preporuka kao što je poboljšanje pristupa financijama, e, tvrtkama koje ostvaruju visok rast. Dugoročne napore treba usmjeriti na osposobljavanje, istraživanje i razvoj, inovacije, održivost i e, održivu energiju. Komisija treba privući kapital za projekte Europske unije sa prekograničnom dimenzijom to je primjer EPSI-a. Što se tiče strukturnih reformi, države članice moraju intenzivirati napore kako bi provele u dijelo preporuke za pojedine zemlje i moraju ispuniti sve obveze s ciljem dovršavanja jedinstvenog tržišta. Također trebaju intenzivirati reforme u području zdravstva kroz suradnju i razmjenu najboljih praksi na razini Europske unije. Izdaci za zdravstvo iznose između 5,11% BDP-a u prosjeku, a očekuje se da će ta brojka porasti zbog demografskih promjena. Što se tiče fiskalne odgovornosti i strukture financija, trebaju nam vjerodostojna fiskalna pravila koja će se provoditi kako bi se povratilo povjerenje, a to je također preduvjet za dovršavanje monetarne unije. Dugoročna održivost javnih financija mora se ocijeniti imajući u vidu porast kamatnih stopa e, do kojih će doći zbog demografskih promjena. Komisija mora izraditi pokazatelje kako bi analizirala u kojoj mjeri nacionalni proračuni utječu na buduće naraštaje. Zatim, e, demokratska odgovornost je također nešto što bi trebalo unaprijediti. Nacionalni parlamenti zajedno s komisijom moraju održavati dijaloge kada je riječ o preporukama pojedinim zemljama. Preporuke pojedinim zemljama trebale bi biti pravno obvezujuće budući da ih e, vlade formalno usvajaju. Hvala. Ne vidim nikoga iz e, kluba GUE, niti iz Zelenih, ni iz efdd a NF. Gospođa Bosork? E, ne, onda gospodin Anemans za NF. Hvala. Kao i svake godine, Ja sam e, dakle pročitao ovo izvješće, no kao i prošle godine izvješće o europskom semestru zapravo spada u čitav niz izvješća. Dakle, tu su neke ključne teme kao što je ekonomsko blagostanje e, koje imamo već duže vrijeme na europskom kontinentu. Vi znate koje je naše stajalište. Mi želimo da gospodarstvo bude snažnije i to na način da se osnaži unutarnje tržište i tržišni model iz Maastrichta. Međutim, danas se može konstatirati da uvjeti iz Maastrichta ne funkcioniraju, imamo e, ekonomsku uniju i monetarnu uniju Međutim, pokazalo se da je to negativno utjecalo na gospodarski rast. E, mnogo je bilo riječi o identitetu, o uzajamnoj konkurenciji među zemljama. U nekim zemljama je gospodarstvo snažnije nego u drugima. Ono što možemo reći jest da sada ulazimo u jedan model e, gdje su zapravo ekonomske politike usko vezane uz druge uz druga područja politika i dokle god ne iziđemo iz ovoga sustava koji ne funkcionira nećemo dobiti odgovarajuće rezultate. Dakle, mi možemo na temelju ovoga vidjeti da postoje podaci koji sugeriraju da ipak postoji gospodarski rast, međutim tu postoje nejednakosti i ovo izvješće nam ne daje mnogo razloga za optimizam, no čini mi se da trebamo izići izvan okvira uobičajenog razmišljanja. Čini mi se da ove brojke koje su u izvješću ne daju razloga za optimizam i iz toga razloga mislim da bi bilo potrebno formulirati određene kritike u odnosu na ovo izvješće i u odnosu na čitav sustav europskog semestra. Hvala, Pervanš Beres. Dvije minute. Hvala. I gospodin Rozati. Hoćete li vi najprije, gospodin Rozati? Dobro, onda ću ja. Dakle, zahvaljujem izvjestitelju na ovom izlaganju. On je ovdje unio jedan novi koncept u raspravu. Spomenuo je hladnjak i pečnicu. i to u kontekstu ekonomskih politika, ali osobno nije e, te zaključke primijenio na vlastitu logiku promišljanja. Naime, rekao je da je bilo stimulansa u fiskalnoj politici, ali što se tiče strukturnih reformi, da su one bile nedostatne. Ono što karakterizira politički i ekonomski e, dijalog nije činjenica da je bilo previše fiskalnih poticaja, da je to tako ne bi nam bio potreban Junckerov plan, nego je su poteškoće nalaze na razini strukturnih reformi. Dakle, te strukturne reforme su usmjerene na smanjenje troškova, odnosno na konkurentnost koja se temelji na nižim troškovima. Ja mislim da bismo trebali izići e, izvan okvira te dijalektike i trebali bismo zapravo popratiti e, strukturne reforme e, potrebom da se također uvedu fiskalni poticaj i posebno na području eurozone. Hvala Dariju Rozati. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega želim zahvaliti kolegi Hockmarku na izvrsnom izvješću. Ja se um, slažem s njegovim zapažanjima i preporukama u osnovnim crtama. Također smatram da moramo bolje planirati izdatke i rashode, posebno ako razmatramo mogućnost ulaganja u infrastrukturu to moramo staviti na vrh popisa izdataka. Kada god se stvori mogućnost da se probije plafon u određenoj stavci rashoda, onda e, se događa da se sve ostalo stavlja u opće rashode. to nije baš najbolji pristup. Zatim što se tiče fiskalnih poticaja, gospodin Hokmark je rekao da je na području eurozone bilo mnogo fiskalnih poticaja. Međutim, meni se čini da on tu zapravo misli na razinu duga. Dakle, kada vidimo e, kolika razina zadrženosti, možemo zaključiti da je bilo fiskalnih poticaja, no nažalost oni nisu bili usmjereni na prava područja. Da, neke zemlje imaju dovoljno prostora za povećanje rashoda iz proračuna, međutim to je odluka koje zemlje donose na vlastitu inicijativu. Ne postoji neka mjera koja će od njih zatražiti da to učine, ne postoji nekakav instrument na razini Europske unije. Dakle, ukoliko zemlje žele, mogu trošiti više, ali nisu to obvezno učiniti. S druge strane imamo neke zemlje koje su vrlo zadužene i one nemaju taj manevarski fiskalni prostor. To, tu može donekle pomoći e, agregatno, e, agregatni rashodi na razini Europske unije. Međutim, dokle god nemamo taj instrument koji bi objedinio fiskalne politike na razini Europske unije, e, ta mogućnost zapravo ne postoji i neće postojati. Iako mi dopustite još jedan komentar, odnosno da se osvrnem na ono što je rekao gospodin Luke, e, slažem se s njegovim zapažanjima o konkurentnosti i e, i vezano s to zašto nema ulaganja zemlja koje nisu konkurentne, ali se ne slažem sa onime što je rekao vezano uz euro Ukoliko gospodin Luke smatra da bi te zemlje da imaju vlastitu valutu mogle ići na deprecijaciju i da bi to zapravo bilo rješenje, e, moram reći da se s njime ne slažem jer e, zapravo kada deprecirate valutu vi niste konkurentni nego ste samo jeftini, niste ni inovativni ni produktivni, samo znači da su vaše proizvodi jeftiniji. E, dakle, to je zapravo samo kratkoročno rješenje. Hvala Filip Lamberts. Ja ću samo reagirati na ovo što je kolega upravo rekao. Posebno se slažem sa e, posljednjim dijelom izjave koju je dao. Dakle, ne znači e, ako ste jeftini da ste konkurentni. Uistinu se slažem s tim jer e, veća konkurentnost znači veća vrijednost dobara i usluga koje se isporučuju klijentima. Naravno, konkurentnost koja se temelji na nižim cijenama je jeftin način da se dođe do povećanja konkurentnosti. Mislim da bi Europa trebala biti konkurentna temeljem veće vrijednosti, a ne nižih cijena. Međutim, ne slažem se kada kažete da ne postoji politički instrument koji bi ohrabrio ulaganje u onim zemljama koje imaju fiskalni kapacitet za to. Ako pogledate paket šest mjera i posebno postupak u slučaju makroekonomskih neravnoteža, vidjet ćete da tu postoji neizravni način da se zemlje potiču na ulaganja. Dakle, kod e, suficita u proračunu, a mi smo insistirali još onda da to uđe u propise. Dakle, kod e, velikog e, proračunskog suficita možemo zaključiti da je ta zemlja vrlo konkurentna, ali neki isto to mogu protumačiti kao manjak ulaganja i potrošnje. Dakle, kada kritiziramo Njemačku zbog e, proračunskog suficita, to nije zato što Njemačka mnogo izvozi, nego zato što Njemačka zapravo artificijelno guši unutarnju potražnju. Vi znate da zeleni preferiraju ulaganja, a ne potrošnju. Naravno, potrošnja je potrebna, ali nemojte pokušati pokretati gospodarski ciklus e, prekomjernom potrošnjom, ali znamo da u Njemačkoj postoji manjak ulaganja. Čini mi se absurdnim da se iz Junkerovog plana e, izdvajaju ulaganja za Njemačku, a oni imaju ogromne kapacitete. Dakle, to je instrument kojim se trebamo koristiti, doduše to je neizravni instrument, ali mislim da je kvalitetan i žao mi je da ga komisija ne koristi u većoj mjeri. Hvala, gospodin Luke. Ako obećate da ćete se držati jedne minute, možete uzeti riječ. Hvala. Pa neću obećati, ali evo, nastojat ću govoriti kratko. Zahvalan sam kolegama iz EFDD-a, Ljevice, što su i nama dali prostor za raspravu. Zahvalan sam i gospodinu Lambercu koji je želio sporiti moj argument, a zapravo ga je potvrdio i rekao je da konkurentnost može postati na dvije razine. Dakle, može postati konkurentnost koja se temelji na vrijednosti, ali isto tako se može temeljiti i na cijeni. Konkurentnost se povećanje povećava i ako se snižavaju cijene da kako moraju se koristiti obje poluge. Ali ako je razlika u cijenama toliko velika kao što je trenutno slučaj u eurozoni, te je deprecijacija potrebna na razini od 30 do 40% u nekim zemljama eurozone, u takvoj situaciji bi bilo nerealno očekivati da tvrtke u zemljama e, koje su obuhvaćene krizom, da će moći nadoknaditi tu taj jaz od 40%. Dakle, najprije potrebna deprecijacija, zatim niže cijene kako bi se mogao ostvariti povratno ulaganje, kako bi zapravo ulaganja bila atraktivna. Hvala. Mislim da moramo imati fleksibilnosti kod spontanog javljanja za riječ. Evo, dajem ponovno riječ izvjestitelju. Hvala. Hvala vam na komentarima. E, neću se osvrnuti na sve, ali mislim da trebamo biti konkurentni sa visokim, a ne niskim plaćama. Dakle, uvijek se mogu sniziti cijene, ali to znači i snižavanje plaća. A mislim da prioritet treba dati kvalitetnim radnim mjestima. Temeljem ove rasprave čini mi se da je važno sljedeće. nitko zapravo nije osporio pakt o stabilnosti iz velikih klubova. Dakle, rasprava o pozitivnom fiskalnom stavu ne bi trebala ugroziti pravila pakta o stabilnosti i mislim da je to dobro jer je to zapravo može poslužiti kao temelj za daljnji rad. I sada se moram vratiti na svoju metaforu o kuhinji i e, pečnici. E, moramo biti svjesni da postoje razlike u državama članicama. Da, postoji nizak gospodarski rast i na agregiranoj razini, ali međutim u nekim, neke države članice bilježe visok gospodarski rast. Isto tako visoku stopu ulaganja. A to je vrlo često vezano uz stabilnost javnih financija. razliku od opće predođbe u europskom gospodarstvu, neke države članice imaju vrlo visoku zaposlenost. Tako da mislim da trebamo razgovarati upravo o tome zašto postoje te razlike. Možda nije rješenje da se poveća zaduženost, možda to nije uvijek rješenje i možda bi bilo dobro za dugoročnu konkurentnost da se da prednost strukturnim reformama umjesto fiskalnim poticajima. To ne znači da ne možemo na najbolji način koristiti javne financije da bismo da bismo potaknuli gospodarski rast, ali mislim da trebamo biti mnogo mudriji i pobrinuti se da e, javne financije što više potiču gospodarski rast. Ja sam spreman za kompromise i rado ću nastaviti raspravu sa izvjestiteljima u sjeni i ostalim članovima odbora. Hvala. Hvala i vama. I uistinu cijenim ovaj eh, pozitivni napor da se postigne kompromis Kao što znate, e, pakt o stabilnosti i rastu se mora u potpunosti koristiti, što uključuje i fleksibilnost. Osnovno, ta fleksibilnost je i definirana u pravilima i ona je sastavni dio pravila. No, vjerujem da će pregovarački tim doći do razumnih kompromisa i da će se to temeljiti na konsenzusu koji je postignut u prethodnim izvješćima na istu temu. Glasovat ćemo o izvješću 6. veljače, a na plenarnoj sjednici 13. veljače, barem se tako nadamo. Dobro, možemo sada prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. E, imamo izvješće Lamberts uspostava programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jače sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje od 2017. do 2020. I predsjedanje prepuštam Markusu Ferberu, a riječ dajem izvjestitelju. Hvala vam, dragi kolege. Kao što ste već primijetili, kada čitamo kompromisne amandmane koje smo jučer popodne preslijedili, pokušali smo biti što uključiviji, integrirajući sve amandmane ljudi koji načelno pružaju podršku ovom programu. Jasno mi da neki od vas to ne čine, ali većina je za njih. Istodobno uzeli smo obzir i informacije koje su došle iz IMKOA koji ima isključivu nadležnost na člancima 6.7 i dijeljenu nadležnost nad 1.2.3 pa smo pokušali biti što je uključivije, uključiviji moguće kako bismo ubrzali sami postupak. Sažito govoreći prijedlog ne odstupa odviše od početnih predloga komisije pa ću ići članak po članak kratko broj 1 na popis aktivnosti koja sufinancira program dodajemo financijsko obrazovanje i osposobljavanje, aktivnosti od javnog interesa i isto tako amandman 14 imkoa koji se tiče aktivnosti uz potrošačke mreže. Članak 2 ciljevi Dodajemo zamisao da u području financijske uredbe program bi trebao osnažiti uključenost financijskih korisnika, ne samo na razini Europske unije, već isto tako na bilo kakvoj drugoj eh, razini, uključujući multilateralnu. Također smo uzeli u obzir amandmanijem koja 25 koji pokušava razjasniti nadzorne obveze komisije što se tiče aktivnosti koje, koje provode korisnici programa. Osobito članak 3, što se korisnika tiče, uključili smo zamisao na izvjestitelje izvjestitelja Sijeni te odbora Imkoda. korisnici programa trebaju pokušati proširiti svoju mrežu aktivnih članova unutar država članica. Kako ne bismo ostali u tom mjehuriću Brisela, već da doista budemo utemeljeni na što, u što je većem broju država članica moguće. Dakle, nismo većih amandmana na sedmem članku imali o provedbi programa jednostavno smo odlučili prihvatiti, prihvatiti tekst odbora IMCO. Devet procjena, morali smo prihvatiti zamisao koju su Sirpa i Enrique predložili, a sastoji se od otvaranja potencijalno kvalificiranih organizacija u slučaju da se program proširi na novo financijsko razdoblje. Također, procjena komisije bi trebala procijeniti mogućnost povećanja potencijala financijske ometnice na temelju provedbe programa. Drugim riječima, pokušavamo razmotriti i nadolazeće sljedeće razdoblje otvoreno gledajući što se tiče potencijalnih korisnika i što se tiče iznosa za financiranje. Dakle, što se tiče budućih korisnika programa, uvodi smo jedan amandman članku 10. koji stupa na snagu i navodi da će se program promijeniti od 1. svibnja 2017. do 2012. Cilj je pobrinuti se da imamo kontinuitet u financiranju korisnika, uzimajući obzir činjenicu da trenutno operativni grantovi završavaju 30. travnja ove godine. Dakle, pobrinuli bismo se da ne dođe do financijskog prekida između proteklog operativnog granta i za početka novog programa. Što se kalendara tiče, planiramo jedan pismeni postupak s dva kruga, poslat ćemo vam dakle drugi komplet kompromisa do sredine sljedećeg tjedna s rokom za komentare ponedjeljak pa 23. siječnja u podne, kako bismo glasati mogli 25. siječnja. I nadamo se da to neće biti odviše kontroverzno između nas i vijeća, te da možemo konačno glasati na plenarnoj na vrijeme, da ne bi došlo do ovog jaza u financiranju koji smo već spomenuli. Hvala. Hvala izvjestitelju. Mm, izvjestitelji u sjeni sljedeći imaju riječ gospodin Stolejan u ime gospođe Petikajnen. Hvala vam. Gospođa Petikajnen je predložila ograničen broj amandmana i pretežno podržava predlog komisije smatra da je dobro imenovati dva korisnika programa jer u suprotnom bi zapravo naškodilo se rad ovih organizacija i to bez nekakvih očitih koristi. Prijedlog komisije dolazi u posljednjem trenutku s obzirom da financiranje treba početi već ove godine i nadovezuje se na poziv za prijave u 2017. godini dovodeći u pitanje njihovo funkcioniranje. Kao što je komisija rekla, nema niti jedna druga organizacija koja bi mogla provesti aktivnosti diljem Unije slične e, radu ovih dvaju organizacije. Gospođa Pjeti Kajenen istaknula bi da se radi o pilot projektu i da se ovdje radi o e, višestranačkom dogovoru. A u svojim amandmanima željela bi naglasiti da ukoliko se sa financiranjem nastavi dulje od trenutno predviđenog razdoblja 2017-2020, poziv za iskaz interesa u budućnosti bi trebao biti otvoren svim potencijalnim korisnicima koji bi ispunili kriterije. Uz to smatra da dvije organizacije tijekom ovog razdoblja financijskog trebaju pokušati povećati svoj geografski obuhvat na veći broj država članica. Hvala. Hvala u ime Sidea Ole Ludvigson. Tack för ordet, herr ordförande. Jag vill börja med att Hvala vam, Ovdje se radi o ponovnoj izgradnji povjerenja potrošača u financijski sistem Europe. Dakle, zbog toga moramo podržati bolje financiranje i organizacije koje imaju ulogu u sastavljanju financijskog i ekonomskog zakonodavstva Europske unije. Moramo dakle pronaći način da ovo vrlo tehnički, tehničko financijsko zakonodavstvo učinimo razumljivijim za potrošače i pobrinuti se da postoji neovisnost od komisije. Povjerenje javnosti u ove organizacije ovisi o tome jesu li one u potpunosti neovisne od bilo kakvih vanjskih utjecaja. Dugoročno gledano, važno je da osnažimo financijsku neovisnost Svakako moramo napredovati ovdje, no ne radi se o nečem što je jednostavno. institucija, neće biti navisne od komisije i komisija ima poprilično široka pravila nadzora, mogućnosti prava nadzora nad ovim tijelima. A to bi moglo dovesti do sukoba interesa što se tiče neovisnosti institucija. No njihovi financijski resursi ograničeni su i ne mogu učiniti sve što bismo mi možda željeli u obrani prava potrošača u državama članicama. Mreže i aktivne organizacije u državama članicama e, stoga bi bile važne za budućnost i siguran sam da zajedno sa izvjestiteljem i izvjestiteljem u sjeni ćemo uspjeti izraditi kvalitetan tekst. Hvala. Hvala Ole, u ime liberala imam čast riječi dati Enrique Žambonu. Hvala vam. bit ću kratak. Moj klub podržava tekst komisije uz vješte amandmane gospodina Lambera. Kompromise smo jučer pročitali i smatramo da se sve kreće u dobrom smjeru. Jedini mogući problem je političke naravi. Radi se o tome da tekst komisije mora podržati našu odluku. Studijske skupine koje su zapravo toliko moćne ne bi trebale vjerovati da su one predstavnici e, građanskog društva. Mi smo ti koji predstavljamo naše građane i to ne smijemo zaboraviti. Ja ne zaboravljam nikad svoje obaveze, vole bih da to učine drugi kolege. Mi smo ovdje kako bismo pomogli stručnjacima da odrade svoj posao no oni ne mogu tvrditi stvari koje se suprotstavljaju našim stavovima. Dakle, sa zadovoljstvom ću surađivati sa preostalim klubovima i uvjeren sam da će pozitivan stav koji je izvjestitelj do sada pokazao će nastaviti tako funkcionirati. Ne smijemo pokušavati popraviti nešto što nije pokvareno. Dakle, ne smijemo niti donositi odluke unutar Mihurića Brisela, već imati u vidu i konačne ulagače, štedište i one koji donose odluke u drugim dijelovima Europe. Ovdje bi se gotovo trebalo raditi u jednoj javnoj službi, ako to tako mogu nazvati. I velik broj naših amandmana ide upravo u tom smjeru i gospodin Lambert ih je također prihvatio. Bolje, Better Finance i Finance Watch – već su pokazale razinu svoje stručnosti, no moraju isto tako biti otvorene stvarima koje se u budućnosti mogu promijeniti. Ne možemo dopustiti da itko posumnja da ih da te organizacije izravno financira bilo parlament, bilo vijeće. No, gospodin Laberc će se time pozabaviti, kao što smo već dogovorili pružajući bolje izbore financiranja za njih. A što se političkih problema tiče, kao što sam rekao, tehnička pitanja su odlično rješena kroz tekst komisije i amandmane IMKOA i one koje je gospodin Lambert već prihvatio. Tako da mislim da građansko društvo koje mi predstavljamo će biti vrlo zadovoljno ovim izvješćem. Hvala u ime Guja, Matt Hvala vam, još jednom zahvaljujem izvjestitelju na radu na nacrtu izvješća i kompromisnim amandmanima koji su proslijeđeni izvjestiteljima u sjeni. Mi smatramo da ukoliko kompromisni amandmani koje predlaže izvjestitelj budu usvojeni u parlamentu da bi oni znatno poboljšali prijedlog komisije. Također se zalažemo za to da se u konačnom izvješću govori da eh, Finance Watch i Better Finance eh, pružaju i savjete institucijama jer njihov rad je od velike vrijednosti za sve. Te organizacije imaju ulogu ne samo u tijelima Europske unije, već i u drugim tijelima koje donose odluke i nadam se da će to biti i odraženo u konačnom izvješću. Također se zalažemo za izvješće koje govori o aktivnom sudjelovanju potrošača i uključenosti tih organizacija, čime se zapravo može raditi protiv štetnih praksi koje idu na uštrb potrošača. Što se godišnjeg programa tiče, mi smo za to da Better Finance i Finance Watch imaju najveću moguću neovisnost od komisije. Za nas je to najvažnije s obzirom da je mandat tih dvije grupa da brane interes potrošača, a ne komisije. Podržavamo i trenutni način na koji su sročene stvari, govore o tome da organizacije moraju podnijeti opis svojih aktivnosti i način na koji je to izvestitelj sročio smatram da je jasno pokazao koji su zahtjevi za odgovornost što se tiče Better Finance i Finance Watcha. I na kraju podržavamo objašnjenje za ograničenje za izravne i neizravne prijedloge financiranja Europske unije u trenutnim kompromisima. Hvala izvestitelju i nadam se da ćemo doći do sporazuma na temelju tih pozitivnih predloga. Hvala FDD, Beatrix von Storch. Hvala. Ja se ne mogu složiti s ovim izvješćem komisije i nije mi jasno kako lobističke organizacije poput Finance Watcha i Better Finance zapravo mogu financirati E, biti financirane milijunima evra, obje su registrirane u Europskom registru lobista. I ne vidim zbog čega bismo mi trebali financirati lobističke organizacije. To je poprilično paradoksalno. Imamo dakle lobističke organizacije za interese potrošača i to financiramo. Zbog čega onda ne bismo pokušali podržati interese potrošača bez lobija, ako je to ono što doista želimo. Nadalje, ako pogledamo tko su članice Finance Watcha, radi se o zakladama za koje moram postaviti pitanje svojim konzervativnim kolegama da li je to političko okruženje unutar kojeg mi doista želimo raditi. Ja svakako nisam za to i smatram da bismo trebali odbiti ovaj prijedlog i da bi to svi trebali također razmotriti kao mogućnost. Nitko se ne javlja za riječ spontano, pa riječ vraćam izvjestitelju. Hvala vam. Mislim da postoji široki konsenzus unutar dovoljno široke koalicije kako bismo usvojili ovaj prijedlog Očekujem vaše komentare na prvi komplet kompromisnih amandmana što je prije moguće tako da ih možemo uklopiti i nastaviti s radom. Gospodin Van Storch, već sam u više navrata odgovorio. Dakle, ovdje se ne radi o organizacijama koje se temelje na profitu, a kada govorite o lobizmu i lobiranju, radi se o tome da se brani profitne organizacije. Ovdje nitko ne može ništa zaraditi niti dobiti osim potrošača i poreznih obveznika. Vi kažete da financiramo te ljude kroz novac poreznih obveznika, tu ste u pravu, dakle djelomično ih financiramo na taj način, ali kao što znate dobro, financijske uredbe su na korist poreznih obveznika. Jer kada pustimo da je regulativa za strani, kao što je slučaj bio prije financijske krize, tko na kraju to plaća? Porezni obveznici. I to ne samo sa par milijuna, već bezbroj milijuna dolara koji se koriste da bi se spasile e, loše nadzirane, loše upravljanje financijske bankovne institucije. Kako bismo s druge strane upotrebili par milijuna da spasimo porezne obveznike od zakonodavaca koji ne bi dobro radili svoj dio posao. taj novac smatram da je dobro utrošen, iako mi je jasno da e, ne dijelite sa mnom tu zamisao o zaštiti poreznih obveznika, da je mnogo draža obrana privatne industrije. No, to je ono u čemu se vi i mi razlikujemo. Hvala vam, samo ću ukratko reći da nitko ne predstavlja porezne obveznike bolje nego Europski parlament. Ali to je čisto moj osobni stav. Glasamo na Ekonu 25. siječnja i na plenarnoj u Ožujku. Hvala, sljedeća točka ili točke su 678 razrišnice 2015. prije svega EBA, zatim EIOPA i zatim ESMA. Sander Luns je izvjestitelj, izvolite imate riječ. Hvala vam, moj novogodišnji dar svima s ove tri razrišnice. Kao što znate, imamo poprilično kratak vremenski rok, pa sam istaknuo samo nekoliko ključnih točaka za svaku od nadzornih agencija i radim se vašim amandmanima. Mislim da danas nemamo previše vremena na raspolaganju, pa ću samo usredotočiti na eh, par stvari. Prije svega, u ovim mišljenjima, nacrtima mišljenja, govorimo da nadzorna tijela ne bi trebala proširivati svoj mandat izvan onoga što im je konkretno dodijeljeno i gdje je moguće trebali bismo čak obratiti pozornost na načelo proporcionalnosti. Smatram da, realno govoreći, jesmo napredovali u tom smjeru, ali volio bih čuti što smatraju e, drugi izvjestitelji u sjeni. Također se bavimo pitanjem da bi nadzorna tijela trebala racionalno, mudro koristiti svoj proračun, što znači da bilo kakav zahtjev za većim sredstvima e, treba vrlo jasno biti opravdan i gdje je moguće popraćen e, mjerama racionalizacije. Primjerice, radno opterećenje ESA se sve više prebacuje sa zakonodavnih na više nadzorne e, zadatke, nadzorne zadatke, zadatke Vezano uz provedbu i konvergenciju, pa bi proračun trebalo na odgovarajući način tome prilagoditi kao i ljudske resurse. Spomenuli smo dolazeću reviziju sporazuma za financiranje ESA, kad pogledamo CMU akcijski plan, ne radi se, nije vrlo jasno još kada će komisija izdati bijelu knjigu o nadzornim tijelima i njihovom upravljanju i financiranju. Ne sumnjam, međutim, da će taj tekst potaknuti široku raspravu ne samo unutar financijske industrije, već i nacionalnih nadzornih tijela. Zbog toga smo se samo kratko dotaknuli toga u nacrtu teksta. Eto, radujem se svim vašim amandmanima, komentarima i želim još navesti da je moj cilj da stvorimo široku većinu i podršku za ova mišljenja. Eh, Hvala vam, Sandar. Izvjestitelj je za PP, a još nije ovdje. To dajem zato per riječ izvjestitelju iz Sjene, gospodinu Frunzuliki iz eh, SID-a. Dragi kolege, dopustite mi da prije svega zahvalim izvjestiteljima na izvjestiteljici na mišljenjima vezano uz razrješnicu za 2015. godinu za tri evropska tijela. Razrješnica je vrlo važna zato što je to prilika da se pozabavimo sa određenim problemima i zatražimo korekcije. Dakle, EBA, ESMA i EIOPA imaju stalnu zadaću integracije tržišta, ali istovremeno i zaštitu sistemske stabilnosti i zaštitu potrošača, želim naglasiti da iako gdje postoje veliki potencijali, da je potrebno osigurati se da u budućnosti proračuni ne ovise o naknadama koje plaćaju nacionalna regulatorna tijela kako bi oni mogli povećati svoju autonomiju. Pravna i tržišna integracija su usađene u djelovanje ovih eh, tijela, sve kako bi se doprinijelo stabilnosti financijskog tržišta. I zato mislim da je važno naglasiti da je od, važne, od velike važnosti osigurati se u provedbu njihovog, njihova ključna uloga, to je financijska stabilnost. EIOPA bi trebala više nadgledati kada nacionalna regulatorna tijela ne funkcioniraju na odgovarajući način, kada čak i stvaraju probleme na tržištu poput e, rumunskog regulatornog tijela i njegovog djelovanja tijekom 2015. Rumunski parlament je pokrenuo postupak da dakle smijeni e, direktora tamošnjeg nadzornog tijela upravo zbog ove situacije. Što kad je riječ o EBI, trebalo bi ocijeniti učinke provedbe financijskih e, odredbi, općenito financijskog e, regulatornog okvira. Europska nadzorna tijela trebaju redovno objavljivati izvješća informacije vezana uz njihovo djelovanje i njihove ovlasti kako bi se osigurala visoka razina transparentnosti njihovog eh, rada i postignutog eh, napretka. To se to bi se moglo napraviti putem događaja koji bi se emitirali na internetu. Ja ću uložiti niz amandmana i nadam se da ću postići dogovor o ovim važnim dijelovima. Ja bih evo htio uputiti zahvalu svima ovim putem. Imamo tu kolegu iz liberala, ni on nije. Ovdje iz zelenih. Filip će govoriti umjesto Svena. Dakle, hvala izvjestitelju na nacrtu mišljenja, dijelimo dio ocjene i preporuka u ovom mišljenju, naročito potrebu da se unesu neke izmjene, da se uvedu kalibrirane naknade za dionike na tržištu i kako bi se tu nadomjestile dakle uplate od nacionalnih eh, nadzornih eh, tijela. Međutim, imamo tu neke različita mišljenja. Ovo je dosta restriktivno mišljenje vezano uz proračun e, nadzornih tijela. Kao što znate, one su uspostavljene odmah nakon izbijanja krize i stalno smo se, su se tražila povećanja njihovih e, raspoloživih sredstava jer je to bilo u skladu sa povećanjem obima njihovog djelovanja te bavljanje odgovarajućim prioritetima i vezano uz njihovu učinkovitost. Pozdravljamo objavljivanje sadržaja sastanaka sa lobistima. Također bismo htjeli da se osigura bolja zaštita zviždača Mm, htjeli bismo također bolju dostupnost e, internih e, dokumenata sa sastanaka. Mislim da bi se više resursa trebalo uputiti u kontrolu provođenja europskih zakona i zaštite ulagača. tijela još ne koriste sve ovlasti koje su im dane naročito kada je riječ o kršenju europskog prava, zaštite potrošača i tako dalje, bi trebali koristiti u potpunosti svoj mandat e, unutar zakona. I tu predlažemo niz amandmana u kojima se ogleda ovaj naše mišljenje. Hvala, evo stiže gospodin Langen, ali ne vidim Marka Valija i nikoga iz FDD-a. Gospodin animas će govoriti u ime kolegice Kapel. Da, evo ispričavam se u njezino ime, imam nekoliko komentara. Pozivam se na prethodni rad e, zastupnika Ferbera vezano uz rad ESME kada je riječ o javno dostupnim e, informacijama. To je pozitivan razvoj događaja. Što se tiče druge dvije, druga dva tijela, da nije došlo do značajnog e, napretka Dakle, imamo primjedbu vezanu uz njihov mandat i uz eh, njihove naknade za koje smatramo da trebaju biti proporcionalne. moramo vidjeti bi li to bilo moguće riješiti putem amandmana ali izvješće nas e, onako generalno ne iznenađuje. Hvala lijepo, dajem riječ Veneru Langenu iz EPP-a. E Hvala lijepo. Razočara sam nedostatkom sadržaja u ovim različnicama. tu se opisuju, opisuje njihovo djelovanje, ali na osnovu toga ne možemo mnogo toga zaključiti. Mislim da bismo od revizorskog suda trebali dobiti ipak e, nešto detaljnije mišljenje. 2011. ja sam bio e, izvjestitelj za drugu različnicu koja je dana ovim nadzornim tijelima. Mm, tada su imali problema sa IT sustavima. Revizorski e, sud je tada tražio komentar vezan uz ove sustave koji nisu funkcionirali. Međutim, tada je poručeno da stvari idu svojim tokom. Međutim, s tim komentarom ne možete mnogo toga postići. prošlosti je Europa, do, dobila dodatne ovlasti, tražili su nove resurse, dodatno osoblje, mi smo to odobrili. Europa radi na delegiranim zakonskim propisima. Izrađuju prijedloge koji daleko nadilaze ono što je zakonodavno uređeno na prvoj razini. Dakle, oni su se uspjeli obraniti od kritika do sad, ali to nije bio slučaj kod Esme ali kao zakonodavci moramo biti jako oprezni kada je riječ o provedbi naših zakonodavnih prioriteta, da to bude prioritet i za europska nadzorna tijela. es situacija sa ESMom se poboljšala, imali smo neke probleme tijekom prvih nekoliko godina djelovanja, oni su riješeni, međutim problemi su i dalje prisutni kod EBE, dakle nadzorno tijelo za, bankarstvo, može bi to ovlasti moglo, dakle, može bi se ovim nadzorom moglo baviti jedno jedinstveno tijelo, a ne da imamo dva. Međutim, pitanje je i prirode ovih agencija, u kolikoj mjeri su one tehničke naravi, kada bi se one trebale na odgovarajući način integrirati u postojeće strukture. Ova preklapanja, ovo udvostručivanja mogu dovesti samo do nekakvih napetosti. To će također pitanje biti postavljeno i unutar pregovora o Brexitu. Sada je EBA potpisala jedan ugovor u Londonu koji ide tamo sve do 2026. Možda će morati platiti skoro 4 milijuna eura penala ukoliko ne ispoštuju dogovori, to bi mogao postati problem. Revizorski sud je to zabilježio, ali nije komentirao. Pitanje je dakle kako ćemo raditi u budućnosti da donesemo bolje političke odluke. Ja zahvaljujem izvjestitelju koji je naglasio doista najvažnije elemente. Imam vezano uz ovo pitanje nekih problema sa mišljenjem revizorskog suda, ali mislim da ove, ova tijela mogu očekivati pozitivnu različnicu odbora Ekon. Hvala lijepo. Nemamo više govornika, dakle rok za amandmane Ispričavam se, evo dajem riječ e, izvjestitelju, evo stvarno se ispričavam, što sam zaboravio. Uglavnom se komentari odnose na e, nadležnosti i na financiranje, dakle ovu njihovo inkorporiranje u neke druge institucije. To pitanje nisam predvidio, ali e, to će značiti zanimljivu raspravu, te se radujem svim amandmanima koji će to putiti dolazimo do rokova. Dakle, 17. siječnja u podne je rok za amandmane. Evo izvjestitelj PPA ima pitanja. Kada će se razmatrati amandmani, kada ih možemo početi upućivati. Nadam se ne tijekom odabira predsjednika. U nedjeljak putujemo, imamo da čitav niz e, internih e, postupaka, bilo bi dobro da se tu nadležne službe pobrinu da sustav funkcionira, bili bismo im doista zahvalni. Razmatranje amandmana dakle 6. E, veljače i glasanje 27. E, u Ekonu, glasovanje u odboru Kont 23. ožujka. Dakle se se dotad e, mora prirediti, inače neće imati značajnu ulogu i davanje razrešnice u tijekom plenarnog zasjedanja u travnju. Hvala lijepa, dolazimo do devete točke dnevnog reda, dakle Evropski fondovi poduzetničkog kapitala i Evropski fondovi za socijalno poduzetništvo. Izvjestiteljica je Sirpa Pjetikajnen, nije ovdje, ja sam evo, doznao da će ona doći za pet minuta, dakle uzim, napravit ćemo jednu kratku pauzu dotad. Break. Okay.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 Exactly. yeah, ladies and gentlemen, as I've now been informed that uh, the placement of the Dame gospodo, evo ovdje imamo zamjenu za izvjestiteljicu, te možemo nastaviti sa uh, radom, dakle deveta točka dnevnog reda, fondovi poduzetničkog kapitala. Burkard Balc će uzeti riječ. Evo, izvolite, hvala. Kolegica se ispričava što nije ovdje e, osobno. iz e, osobnih razloga bila primorana vratiti se u Finsku. Komisija je predložila tri glavne promjene uredbe koja se tiče poduzetničkog kapitala i fondova za socijalno poduzetništvo. Dakle, proširuje se dakle, proširuje se broj upravitelja koji se mogu baviti ovim pitanjem, potom tu je registracija i prekogranično reklamiranje ovih fondova koje će biti jeftinije i lakše. Gospođa Kajnen podržava ove promjene, ali htjela bi vidjeti na koji način parlament može poboljšati ove propise. To treba sagledati u širem kontekstu unije kapitala. B E, amandmani se tiču registracije ovih fondova i ona bi htjela da ESMA tu preuzme odgovornost. Ovdje se uspostavljaju dakle, jedinstvena pravila za ova dva fondova, fonda koja će se reklamirati diljem Europe tu bismo također htjeli da ESMA preuzme e, odgovornost registriranja ovih e, fondova. Potom sugerira da bi ESMA trebala biti zadužena za registraciju, dok bi nadležna državna tijela bila zadužena za nadzor. Kolegica će o tome raspravljati sa izvjestiteljima u sjeni i to prije nego što e, se dakle pozabavi amandmanima i rado će saslušati stajališta kolega. Kada je riječ o prijedlogu komisije da se zabrane naknade, vezane uz rad ovih fondova, ona podržava tu zabranu. U svom izvješću Ona kaže da bi ovi fondovi trebali imati odgovarajuće putovnice, dakle da bi se to trebalo uspostaviti. Dakle, menadžeri koji žele upravljati fondovima koji su ustanovljeni u drugim državama članicama, trebali bi se uključiti u ovakav regulatorni režim. I dakle, ovi marketinški menadžerski, menadžerske putovnice bi omogućile i bolji e, izbor, dakle vezan uz djelovanje ovih fondova, to je glavni cilj. Potom pa su tu zahtjevi za vlastita sredstva. Kolegica sugerira promjenu komisijinog prijedloga koje je htjela zadati ESMI, mogućnost da zada ovdje odgovarajuće razine. Kolegica Piti Kajnen ovdje predlaže da ta granica bude ispod 250 milijuna eura. Za velike fondove ESMA će trebati pronaći dodatna vlastita sredstva. Na koncu, kolegica predlaže dvije promjene koje bi se odnosile na rad ovih fondova. Dakle, smanjiti prag potrebnog minimalno poduzetničkog kapitala sa 100 tisuća na 50 tisuća eura. Komisija traži 100 tisuća za neprofesionalne ulagače. To bi moglo biti problematično za male fondove jer fondovi za socijalno poduzetništvo su nešto niži od onih poduzetničkog kapitala, te je to, no se čini kao dobar prijedlog, dakle, da se smanje ovi, ove donje granice. Kolegica će razgovarati sa izvjestiteljima u sjeni da se ovo e, poveže sa zahtjevima za zaštitu ulagača. I druga promjena se tiče prihvatljive imovine i prihvatljivog socijalnog učinka. Imamo širu definiciju ovih pojmova, te je teško kvantificirati. Ona sugerira da se potrebi ona iz Europskog investicijskog fonda. se raduje mišljenjima drugih kolega koji će se uputiti danas e, i tu će možda dobiti novu inspiraciju za svoj rad. ti Burkhardt, dajem riječ izvjestiteljima iz Sijene, riječ ima Andrija Kocolino iz kluba SID. Hvala kolegici. Pozdravljam ovo smanjenje e, donje granice, uklanjanje razlika između e, država članica. Također pozdravljam nastojanje da se ovdje uredi tržišna utakmica između ovih e, fondova. Htio bih vah podsjetiti na ono što je već istaknuto u razmjeni vezano uz ovu temu koju smo imali u prosincu Dakle, riječ je o pojednostavljivanju i administrativnom e, usklađivanju, dakle, ovih fondova na prekograničnom planu, te mogućnost praćenja ulaganja. Tu bih istaknuo neke aspekte koji će se naći vjerojatno i u manima kojima će se poboljšati tekst. Prijedlog komisije je da ESMA definira razinu računanja kapitala koje bi trebali sadržavati ovi fondovi. Mislim da bi e, se ova brojka trebala naći unutar same uredbe i da ne čekamo pritom ESMU jer će to oduzeti vrijeme, a sve kako bismo imali veću pravnu sigurnost e, iz početka, da pritom ne moramo čekati godinu dana ili više. Prijedlog komisije predviđa i da se ne mogu nametati naknade od strane nadzornih tijela, Međutim, to ne vodi računa o činjenici da postoje potreba nadzora nad ovim e, tijelima tijekom njihovog razvoja i da to donosi troškove koje valja pokriti. Zato se nadam da ćemo održati raspravu tijekom koje će se ocijeniti uloga nadzornih tijela, te da će se osigurati odgovarajući sustav naknada. Na koncu treba se sačuvati proporcionalnost kako mali kako bi mali upravitelji mogli uživati veću administrativnu više je administrativno pojednostavljivanje. Mislim da bismo mogli razraditi ove točke tijekom iduća dva, tri tjedna, a sve kako bismo došli do jednog e, zajedničkog e, stajališta, odnosno teksta oko kojeg ćemo se moći svi složiti. Hvala sad u ime liberala. Kora Ne vidim da je tu netko iz kluba ECR. Hvala. na početku želim e, zamoliti gospodina Balca da prenese moje čestitke izvjestitelju, odnosno izvjestiteljici na ovom izvješću. E, mislim da se svi slažemo da moramo imati diversificirane e, financijska sredstva različitim tvrtkama od start-upova do unicorna. Dakle, u svim fazama razvoja treba osigurati kapital kako start-upovi e, ne bi morali kada postanu, kada uđu u sljedeću fazu preći u neku drugu zemlju, u SAD ili negdje drugdje. Mi bismo htjeli povećati atraktivnost ovih oznaka s obzirom da je apsorpcija fondova e, dosta niska i nejednaka među državama članicama, posebno za EUSEF. U ovom e, prijedlogu komisije postoji čitav niz stavke koje podržavamo, kao što je redefinicija kvalificiranog e, portfelja, odnosno takvih tvrtki, što povećava E, zapravo dostupna ulaganja. U ovom nacrtu izvješća se također e, govori o nekim poteškoćama. Mi e, podržavamo namjeru izvjestitelja da smanji prag za fondove i smatramo da je to također dobro i za EUSEF-ove. Istovremeno mislim da bismo mogli imati raspravu o tome može li više neprofesionalnih ulagača biti dakle biti prihvatljivo za, e, za ove fondove. Dakle, vidjet ćemo hoće li to biti 100 tisuća ili 50 tisuća. Ja ću rado sa pregovaračkim timom e, raspraviti o tim pitanjima kako bi EUVK i EUSEF-ovi mogli dalje podržavati europski e, rast. I mislim da bi moja posljednja napomena bila da se moramo uskladiti da sve ovo bude sukladno pravilima mifida. Da, potpunosti se slažem s ovom posljednjom napomenom. E, za klub zastupnika GUE e, Dimitrios Papadimulis. Hvala. Ja ću govoriti grčki. Hvala. Ovo je pitanje uistinu vrlo značajno iz dva razloga. Prije svega zato što je ovdje riječ o nastojanjima da se ostvari veća stopa gospodarskog rasta u Europi i da se podrže projekti koji imaju socijalnu dimenziju. Nadalje, u ovom izvješću se daje ocjena utjecaja ovih fondova, dakle to, tu se daje jedna procjena učinka Isto tako e, tu imamo određene statističke podatke koje smo već dobili od komisije proteklih godina. E, gospođa Pjeti Kajnen je uistinu e, radila na predloženim amandmanima i želim, želim joj na tome zahvaliti indirektno. A što se tiče ovoga izvješća, mislim da je važno da se uputi apel za provođenjem reformi EUVK i EUSEF-a. Ove fondove bi trebalo otvoriti e, i omogućiti veći raspon ulaganja, posebno mikro, od strane mikro ulagača jer e, trenutno e, neki ulagači nemaju pristup sredstvima. Dakle, mislim da bi prag trebalo sniziti sa 100.000 tisuća na 50.000 tisuća eura. To je naš stav u klubu GUE ali moramo o tome porazgovarati sa ostalim izvjestiteljima u sjeni i pokušati doći do uravnoteženog rješenja. Što se tiče ova dva fonda, e, dakle oni bi trebali djelovati na transparentniji način i trebali bi biti bolje geografski raspoređeni. Isto tako su potrebni diferencirani kriteriji što bi omogućilo da se primjenjuje različita logika na projekte koji imaju određenu socijalnu dimenziju. Tako bismo mogli ohrabriti ulagače da ulažu i u ta područja koja se ponekad smatraju rizičnijima. Također trebamo djelovati u zemljama koje prolaze kroz poteškoće u gospodarstvu. Dakle, nekoliko stotina tisuća eura e, kapitala je prevelika prepreka u nekim zemljama, kao što je Grčka iz koje dolazim, a nama su očajnički potrebna veća ulaganja. Osim toga, e, dakle, projekti moraju biti raspoređeni po sektorima, ali isto tako i diljem Europe jer u protivnom ćemo se naći u situaciji gdje će e, većina sredstava završiti u e, rukama onih kojima je novac najmanje potreban, a to su upravitelji iz bogatih zemalja. Oni će dakle predložiti projekte koji nemaju zapravo nekakvu dodanu vrijednost u smislu razvoja i rasta. Zahvaljujem još jedan put izvjestiteljici i rado ću surađivati sa njom i sa izvjestiteljima o sjeni kako bismo postigli e, poboljšanja. Hvala, nitko se nije javio iz zelenih, ali mislim da će Filip uzeti riječ. Da, ja sam čak izvjestitelj u sjeni za ovu temu. Pa meni ovdje stoji da se nitko iz zelenih ne javlja, ali čestitam vam na tome. Da, ja moram biti diskretan. Dakle, čestitam zastupnici pijeti Kajnen. Dakle, <clears throat> ja jesam transparentan, ali ne možete vidjeti. Dakle, čestitam e, izvjestiteljici na izvješću. Slažemo se da bi ovaj revidirani režim trebao omogućiti i e, putovnicu za marketing i za upravljanje e, kako bi se moglo upravljati fondom osnovanim u jednoj zemlji u drugoj zemlji. Također podržavamo prijedlog e, izvjestiteljice da proširi e, broj mogućih upravitelja koji će koristiti ove oznake EUVK i EUSEF. Međutim, tu bismo trebali uvesti i neke zaštitne mjere kako upravitelji ne bi koristili oznake EUVK i EUSEF da bi popravili svoj imidž, a da pritom zapravo se to ne temelji na e, nekakvom konkretnom e, sadržaju. Isto tako se e, slažemo sa uvođenjem proporcionalnosti kako bi se dakle razlikovalo fondove koji imaju više od 100 tisuća eura kapitala i onih koji to imaju, koji imaju manje od tog iznosa. Imamo još jedno pitanje o e, kojem smo raspravljali u prvom krugu rasprave, a to je prag e, za ulaganja e, u ove fondove. Rekli smo da je to 100.000 eura, zato što smo htjeli da manji ulagači izbjegnu ulaganja u fondove koji su rizični. I onda smo rekli, dobro, ako je riječ o manjim ulagačima, onda bi se oni trebali usmjeriti na UCIC fondove. Ali u tom slučaju e, oni e, mogu koristiti sustav za zaštitu ulagača koji vrijedi za fondove UCIC, a to nije isto kao i za fondove, e, za ove fondove rizičnog kapitala i fondova za socijalno poduzetništvo. Dakle, ne bismo trebali smanjiti te minimalne zahtjeve. Osim e, dakle ovih e, točaka u izvješću ne želim spomenuti još tri pitanja. Kao prvo što se tiče prijedloga komisije da se proširi raspon moguće imovine u rizičnim fondovima. E, dakle, mi primamo na znanje namjeru e, komisije e, da omogući isto tako da se tu obuhvate i mala i srednja poduzeća, ali smo skeptični što se tiče prijedloga da se ukloni granica za promet koja trenutno iznosi 50 milijuna. Što se tiče naknada, podržavamo e, prijedlog komisije da se e, zabrani e, zemljama domaćinima da na, nametnu naknade. Istovremeno smatramo da su potrebna specifična pravila da bi se dakle uredio iznos naknada od strane upravitelja. Te naknade bi trebale biti niske kako bi se omogućila stvarna ulaganja u EUVEKE i EUSEF-ove. Osim toga možemo predložiti i neke dodatne amandmane kako bismo imali objektivne kriterije za mjerenje e, socijalnog učinka tih e, ulaganja u sklopu UCICA. Trebalo bi razmotriti doma dodatne kriterije kako bismo vidjeli koji su e, inovativne značajke e, ulaganja u, dakle, u sustavu e, fondova rizičnog kapitala. E, dakle, to bi bili naši amandmani i obično, kao i obično, radujem se dobroj suradnji sa Sirpom. Ne vidim da je ovdje netko iz IFTD-a, ENF. Ovdje mi stoji da nema nikoga iz ENF-a. Dobro, sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Nina Gil. Slažem se sa time da je ovo važno iz e, za CMU. E, za uniju tržišta kapitala. E, dakle, mislim da treba vidjeti e, dakle, kako će se ovo razvijati. Tako da moramo imati već spremno neko rješenje. U ovom prijedlogu se zapravo ne postavlja pitanje trećih zemalja, e, pa možda bi to bio mogući pravac. I drugo, nisam sigurna Dakle, ovdje stoji da se u procjeni učinka govori o upravljanju EOVEKom i EOSEFom i i dakle, zapravo je postao konsenzus da je prerano da se otvori mogućnost e, i e, stranim upraviteljima da se uključe. Nisam sigurna da bismo se u ovom trenutku trebali usredotočiti na ESMU i da bismo se trebali baviti pitanjem registracije. Dakle, ako to sagledamo iz europske perspektive, mislim da je mnogo važnije pitanje poreza, jer to je ono što e, koči gospodarski rast u smislu fondova rizičnog kapitala. Dakle, e, problem su te razlike u porezima i ako bismo mogli riješiti taj problem, možda bi to e, zapravo spriječilo fragmentaciju i omogućilo bolji rast fondova rizičnog kapitala. Znam da to sada treba hitno riješiti, ali sam svjesna isto tako da tu postoje određene prepreke. Hvala. E, sada Eva Panova, izvolite. Hvala. Hvala, ja podržavam ovo izvješće. Ja osobno već duže vrijeme radim na tome i mislim da nam je gospodarski rast u Europi uistinu nužno potreban e, ukoliko iznađemo način da poboljšamo gospodarski rast, e, to bi omogućilo procvat, e, dakle, u socijalnom i ekonomskom smislu. I možda bismo mogli zapravo raditi na poticanju gospodarskog rasta kroz uklanjanje prepreka i kroz e, napredovanje u projektu Unije tržišta kapitala. Osim toga o tome razgovaramo već neko vrijeme i mislim da bi da je sada trenutak da se poduzmu e, odlučnije mjere. Ja idem na razgovore sa poduzetnicima. Dakle, vrlo često mi se događa da govorim o tome, ali da zapravo ne, ne mogu prikazati neke rezultate, tako da mislim da što prije to učinimo, to bolje. E, podržavam e, da zabranu za ukidanje naknada od strane zemalja domaćina i povećanje raspona imovine koji su prihvatljivi za financiranje iz fondova. Samo bih spomenula neke brojke. Trenutno fondovi rizičnog kapitala e, na njih otpada manje od 0,1% BDP-a u usporedbi sa SAD-om gdje je to nešto više ili sa Izraelom. Da bismo smanjili tu razliku i e, potaknuli razvoj ovoga sektora, moramo ozbiljno analizirati stvaran učinak kontroverznih mjera kao što su dakle minimalni iznos za ulaganja u EUVEC-u i EUSEF od strane neprofesionalnih ulagača zato se slažem sa prijedlogom izvjestiteljice da se snizi prag. Zajedno s njom mislim da možemo doći do jednog solidnog teksta eh, koji bi se pozabavio svim ovim pitanjima u predstojećim tjednima i mislim da bi to zapravo e, mogla biti prekretnica u izgradnji unije tržišta kapitala. Hvala i sada riječ ima Perlanš Berez i nakon toga ponovno dajem riječ izvjestiteljici. Hvala gospodine predsjedavajući. E, slažem se sa svim zapažanjima gospodina Kocolina, e, a i vezano za ono što je rekla kolegica Gil, imam tri napomene. Kao prvo, kada je ovaj sustav uveden, još nije postojao koncept unije tržišta kapitala, no istovremeno već nam je bio poznat rizik i e, dakle ograničenja. Ograničenje je da se, naime, želja nam je da bolje mobiliziramo rizični kapital u svrhu postizanja gospodarskog rasta jer tu imamo problema sa financiranjem i e, posebno u području inovacija. No istovremeno, kod uspostave ovakvog sustava stvaraju se niše i postoji rizik da e, se stvore neki, e, neke kolateralne posljedice koje nismo zapravo željeli. Ja se slažem sa mnogo toga što se nalazi u ovom izvješću i sa izvjestiteljicom, no moram priznati da sam rezerviran, da imam rezerve kada je riječ o smanjenju zahtjeva vezano uz ulagački kapital. Jer u protivnom mislim da ćemo ovdje uvesti nešto što će imati e, zapravo e, krivi efekt. jer upravo se radi o tome da, e, da ti fondovi ne preuzimaju preveliki rizik. A ako se ESMI upute propisi vezano uz prag ulagačkog kapitala, ja se s time ne mogu složiti. Ja e, poštujem rad ESME, ja mislim da ESMA e, dakle ima tu mogućnost da se konzultira sa akterima na tržištu, E, u slučaju kada to zakonodavac nije u mogućnosti učiniti. Ali sve ono što se može urediti zakonodavstvom treba e, tako urediti. Dakle, ja mislim da bi zakonodavac trebao preuzeti svoju odgovornost, da bi trebao definirati tu razinu kapitala koja mora biti razumna i nakon toga ostalo, e, dakle sve ono što se tiče provedbe i nadzora možemo prepustiti ESMI. Što se tiče samog područja primjene zakonodavstva, slažem se sa izvjestiteljicom da trebamo iskoristiti ovu reviziju da bismo povećali stupanj zaštite ulagača, no isto tako bi ovaj instrument trebao biti u službi financiranja naših e, strateških ciljeva na razini Europske unije. Dakle, to, je, to su dugoročna ulaganja, e, posebno u svrhu ekološke tranzicije jer e, mislim da ne smijemo propustiti priliku da e, iskoristimo financijska tržišta za tu svrhu i zato trebamo donijeti zakonodavstvo u tom smjeru. Hvala lijepo, sada reč dajem izvjestitelju Burkartu Balcu. Hvala vam lijepo predsjedniče. Zahvalio bih svim izvjestiteljima u Sijeni i svima koji su iznijeli svoje komentare. Mislim da smo čuli mnogo zanimljivih stvari. Mislim da ćemo uspjeti pronaći zajedničke stavove. Naravno, postoje neke razlike u mišljenjima vezano uz detalje, ulogu esme. Mislim da dvije dame meni s desne su upravo to naglasile. A ono što je u krajnjoj liniji važno je da dođemo do sporazuma o uredbi koja može podržati ovaj sektor i pobrinuti se da ulaganje dobije veće poticaje nego do sada. Ali slažem se za prvanš u potpunosti moramo pogledati koliko su čvrsti, otporni ti fondovi. To je nešto što moramo zajamčiti i što smatram da je isto tako ključno. Iz tog razloga mislim da moramo i razmotriti kako dodjeljujemo odgovornosti mislim da ovo izvješće koje Sirpa izložila kvalitetno i siguran sam da ćemo u nadlazećim tjednima imati zanimljive razborove. Hvala u ime izvjestitelja. Rok za podnošenje amandmana 24. siječnja. Imamo još malo vremena više nego kad se radi o razrišnicama. Razmatranje amandmana 27. 28. veljače. Glasanje i nadamo se izvjestitelji sjednice će se do tada dogovoriti sa, oko svega predviđeno je na ekonu krajem ožujka 22. i 23. točnije. Hvala vam lijepo, prije nego što prijeđemo na desetu točku, Gabriel Mato, a Drover će nastaviti predsjedanje. Okay, thank you. Sure. Hello to everybody. Hvala, svima želim sretnu novu godinu, nastavit ćemo s našim dnevnim redom. vam.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 Okay, we can restart as 11.15 is the time. If you don't mind, I, I continue in, in Spanish. Eh, continuamos en... Nastavit ćemo na španjolskom. Dnevna točka broj 10. Bankovna unija. Godišnje izvješće 2016. 437 amandmana. Izvjestitelj, izvjestiteljica je pripremila niz kompromisnih amandmana Imali smo i sastanak izvjestitelja u utorak gdje je ostvaren određeni napredak. Bez odgađanja reč dajem zastupnici Judner. Na engleskom ću govoriti, hvala vam lijepo. Možda bih započela s jednom ispravkom. Daleko smo od uklapanja amandmana kompletnih Sada smo na 30 kompromisa. No, nemoguće je za sada sklopiti kompromise. Teško je zbog toga što je teško pronaći stavove klubova zastupnika u amandmanima. Mislim da postoji velika sloboda u toj razlici mišljenja čak i unutar pojedinih klubova zastupnika što otežava stvari. Jedna od najvećih, najvažnijih stvari u izgradnji kompromisa je bila zapravo dosljednost kako bi se sve moglo uklopiti u kompromise, zadovoljiti sve klubove, ali isto tako suštinski da budemo dosljedni. Danas imamo raspravu u trenutku kada se izvjestiteljima sjeni već ostvarujemo znatan napredak što se samih kompromisa tiče. Imali smo sastanak prošli tjedan, a sada se nadam da ćemo kroz pismenu proceduru razjasniti neka pitanja koja spade u kompromise koji još nisu raspravljeni. Imat ćemo sastanak i tijekom Strasburškog tjedna, pa se nadam da ćemo biti spremni za glasanje na ikonu 25. Spomenula bih nekoliko stvari na oko kojih sklapamo kompromise, ali koja mislim da su važna i teška za samo izvješće, barem što se izazova koje su, koje su pred nama tiče. Prvo pitanje je situacija u bankovnom sektoru što se tiče nenaplativih zajmova ili NPL-ova i profitabilnosti. Tu je bilo razmjerno lako, lakše pronaći širu kompromis što se dijagnoze ovog pitanja tiče. Svi smatramo da je to ključno pitanje. Tako da je dijagnoza nesloventnost nacionalna, sloventnost primarnih sekundarnih tržišta i sve te stvari koje je zapravo lako utvrditi, a tada dolaze neke razlike u stavovima što se tiče vremenskog okvira. Neki kolege smatraju da bi rješenje toga trebalo biti vrlo hitno, drugi kažu da trebamo imati dovoljno vremena za pronaći rješenje. I mislim da smo se dogovorili oko potrebnih reformi i da se bavimo uključenosti europske razine, no u kontekstu nacionalnih zakonodavstava, a većina pitanja, velik broj njih barem tiče se nacionalnih zakonodavstava, tu mislim da smo uspjeli snažiti početni kompromis što se tiče uključenosti Europske središnje banke i nekih konkretnih pitanja vezano uz tržišta za NPL-ove. I mislim da smo na tu temu barem blizu kompromisu. Druga pitanja koja je mnogo teža je kompromis o državnom dugu. Imali smo tu velik broj amandmana i pronaći jedinstven stav kluba za tako nešto je vrlo teško, ali mislim da smo uspjeli prikupiti amandmane gdje su jasno navedene prednosti i opasnosti, ovisnost o prudencijalnom tretmanu i vjerujem da postoji razumijevanje da se nalazimo u situaciji gdje još uvijek čekamo rezultate od FSB-a koji se bavi tim pitanjem. Dakle, ne pokušavamo ovdje niti zauzeti trenutno konačni stav o tom pitanju, ali mislim da ćemo moći dobar kompromis izraditi. Također raspravljamo i o međunarodnim standardima, rizikom ponderiranoj aktivi i radu Bazalskog odbora. Mislim da se ovdje suočavamo sa pitanjem da li bismo trebali snažno i bezuvjetno izraziti potrebu pridržavanja međunarodnih standarda, jer postoje opet kolege koji bi radije da naglasimo razloge koji bi mogli obrazložiti odstupanje od međunarodnih standarda. Tako da ovdje mislim da smo došli do kompromisa da se slažemo da bi Unija trebala učiniti sve što može da utječe na rad na međunarodnoj razini, a ne da nastavljamo sa pristupom da nismo uključeni u stvari pa ako nismo zadovoljni kako se oni razvijaju da jednostavno odstupimo od međunarodnih standarda. Dakle, tu mislim da smo dobri što se kompromisa tiče. Također imamo zajednički stav što se tiče prisustva Unije u međunarodnim forumima, osobito vezano uz pitanja koja se tiču izvješća. I tu u potpunosti koristimo prijedlog Silvi Gular, iako smatramo da ga je donekle oslabila nekim dodacima, pa ćemo predložiti da se stvari malo pooštre. Nadamo se da će ona to i prihvatiti. Također, smatram da ne postoje veće razilaženje što se tiče nacionalnih opcija, diskrecije i zahtjeva za kapitalom. Mislim da tu neće biti većih problema. Naravno imamo tu i slavno pitanje prevelikih banaka institucija da propadnu kao ekon, ćemo i parlament također naglašavati naše nezadovoljstvo situacijom danas. Ali ja osobno vjerujem da da bismo s ovim pitanjem trebali pozabaviti malo objektivnije i ostvariti napredak. No, postoji ta stvar, a to je blokirani BSR, za koji ne mislimo da bi trebalo biti otvoren unutar ovog izvješća. No kompromis bi ovdje mogao biti donekle e, krhak. Nisam siguran da ćemo uspjeti izraditi čvrsti kompromis. Raspravili smo također o preprodaji duga i dogovorili smo se da ćemo spomenuti to pitanje. No svi se slažemo da nije potrebno ponovno otvarati MIFID. Dogovorili smo se sa kolegama da Zeleni i Alde pripreme kompromis o novom stavku o Brexitu. Tako da ćemo još jedan kompromis tu imati koji neće biti teško prihvatiti i još uvijek čekam jedan kompromis koji izrađuju zeleni socijalisti. A to je novi stavak o makroprudencijalnim politikama. Dakle, tu čekam prijedloge. Dakle, na dobrom putu smo za izradu kompromisa, ne govorim još o uvodnim odredbama, govorim o tekstu, ali imat ćemo cijeli niz amandmana za odvojeno glasanje. Hvala vam, hvala gospođo Ibner. Pa reći ćemo na izvestitelje u sjeni na četiri minute po osobi. Gospodin Delvo, gospođa. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih prije svega zahvalila Danuti Hübner e, koja uistinu ima smisla za kompromise. A vjerujem da je zadatak neće biti lagan. Nemam što dodati vezano uz sažetak e, temeljem rasprave koju smo imali na sastanku sa izvjestiteljima o Sijeni. Mislim da je sve rekla. E, dakle, spomenula sve poteškoće na koje smo naišli. Mi trenutno zajedno sa zelenima radimo na kompromisu e, za makroprudencijalni nadzor i mislim da ćemo to već danas moći proslijediti. E, dakle, s obzirom na velik broj amandmana, mislim da bismo se ipak trebali e, usmjeriti na ono što je najvažnije. A svrha ovoga izvješća jest e, dakle nastavak uspostave bankarske unije parlament e, ima zadaću provjeriti i vršiti nadzor nad provedbom pojedinih e, propisa koje donosimo. Tako da možemo, e, trebamo ustanoviti koje su pozitivne stvari, koje su negativne stvari i koje su nedostaci. Dakle, mislim da je dobro Mislim da je dobro da je se trenutno imamo taj jedinstveni sanacijski fond, da dolazi do poboljšanja u nadzoru, zajednički e, timovi za nadzor također dobro funkcioniraju, ali još uvijek imamo pitanje problema banaka koje su prevelike e, da bi ih se postavilo da propadnu. I fali nam još jedan stup u bankarskoj uniji. Mislim da imamo konsensus e, što se tiče osnovnih načela, ali isto tako i što se tiče dijagnosticiranja stanja. E, dakle, znamo što funkcionira, što ne funkcionira, međutim, postoje neke razlike u tome e, koja ćemo rješenja ponuditi. Mislim da možda nije realno da ćemo pronaći rješenja za sva ta pitanja u zadanim rokovima. Imamo isto tako i prijedlog komisije o Edisu, o tome se raspravlja. Zatim čekamo finalizaciju Bazela 3. E, čitav e, paket e, bankarskih mjera tek čeka na raspravu. Zaključak ovih pregovora dakle, ne, smije biti, ne smije se prejudicirati ovim izvješćem. Mislim da je sasvim legitimno da svaki klub i svaki pojedini zastupnik e, predloži svoje amandmane, e, da jasno iskaže svoje stajalište, ali ako želimo biti dosljedni, onda mislimo da trebamo doći do kompromisa e, neovisno o raspravama koje se vode na drugim mjestima i mm, vidim da ste nestrpljivi gospodine predsjedavajući pa ću ovdje stati i samo želim reći da je naš klub u potpunosti spreman i voljan e, da se dođe do jednoga teksta koji će uputiti jasnu poruku, a pritom ne moramo donijeti odluku o e, stvarima o kojima će se odlučivati tek naknadno. Hvala što ste pridržavali vremena. U ime e gospodin Mr. is for Gospodin Lunas je naš izvestitelj u Sijeni za ovaj dosije i zamole da pošaljem njegove isprike što danas nije mogao biti prisutan. Pročitat ću izjavu u njegovo ime. Gospodin Lunas zahvalja izvestiteljici na nacrtu kompromisa koji se e, u načelu čine ravnoteženima. Tijekom razmjene stališta u nacrtu izvješća na Ekonu, E-car je zatražio izvestiteljicu da razmotri uklanjanje zasebnog naslova o mogućnosti fiskalne zaštite iz nacrta izvješća te da se pridrži tri, da, zadrži tri poglavlja, po jedno za svaki od tri stupa bankovne unije. Sa zadovoljstvom primjećujemo da je ona prihvatila ovu promjenu strukture. Drugi amandman je cara, usredotočuje se na izloženost država, institucije koje su prevelike da propadnu, zadnje zajmove i neispunjavanje uvjeta prije nego što se započne sa bilo kakvim programom osiguranja depozita na europskoj razini. Niz amandmana je podnesen i od drugih klubova i zadovoljni smo što je izvjestiteljica uključila pristupe različitih klubova u svojim nacrtima kompromisa. Što se stupa tri bankovne unije tiče, kao što je očekivano, mnogi amandmani su podneseni i kreću se u vrlo različitim smjerovima. Posljedica toga je da ovo iznimno važno pitanje se razrađuje u ograničenom broju točaka, što je poprilično izazovno. Očekujemo, gospodin Lunes bi želio spomenuti uravnoteženost Edisa i uravnoteženost nacrta izvješća koje bi trebalo predstavljati dobru osnovu za nastavak rada sljedeći tjedan u Strasboru. Radujemo se nastavku konstruktivnog rada na kompromisima sa izvjestiteljicom, izvjestiteljima u Sjeni, te s nadamo da ćemo zajedno moći napraviti izvješće koje je jasno, ambiciozno i realistično. Hvala. U ime Aldea nitko nije prisutan, prelazimo na Goja, gospodin McCarthy. Hvala vam, hvala izvjestiteljici. Žao mi što nisam mogao sudjelovati na proteklom sastanku u Sjeni. Sam bih dao nekoliko općih i par komentara. Pozdravio bih dosadašnji rad i kompromisne amandmane osobito što se tiče problema nenaplativih zajmova i prepoznavanja toga da ovaj problem donekle uzrokuje ona strana potražnje. Također postoji potreba za rješavanjem bankovnog sektora u sjeni i pozdravljam uključivanje izjave da što se tiče apsorpcije gubitaka moramo koristiti telak kao minimalan standard. Zadovoljan sam također što se u predloženim kompromisima spominje trenutni prijedlog jedinstvenog fonda za sanaciju koji neće biti isključivo sredstvo korištenja. Trebamo naglasiti još neke točke i nadam se da će one biti i odražene u konačnom izvješću. Moramo se složiti oko analize uzroka kroničnog nedostatka profitabilnosti bankovnog sektora i prepoznati da politike štednje i nedostatka plana za investiciju u zemljama Europe imaju loš utjecaj. Također bismo voljeli da parlament jasno kaže da pokuša nekih država e, da oslabe prudencijalne zahtjeve ide e, suprotno našem cilju. Što se tiče netransparentnosti testiranja EBC-a, to se pokazalo u posebnom e, ponašanju prema Deutsche Banku prošle godine da bi to također trebalo biti spomenuto u izvješću. Parlament ima ograničen mogućnosti nadzora, tako da mislim da kada stvari pođu po zlu, da zajednički izrazimo koliko smo zbog toga zabrinuti. Nadam se da će to biti još jedan kompromis na kojem ćete raditi. Također moramo prepoznati stvarnost da trenutni ograničeni prijednosi prijedlozi nošenja sa problemom državnih banaka i je nešto što nije prihvatljivo jer mi dugo već zahtijevamo da se ozbiljno djeluje na tu temu odvajajući banke na komercijalne investicijske. Investicijske bi trebala biti ograničene, a takva strukturna, strukturno razdvajanje nije radikalna zamisao ljevice, već zapravo izvješće 2012. to izjela, iznijela. Dosje BSR je također blokiran, ali moramo zatražiti da se tu ostvari napredak. Radujem se daljnjoj suradnji sa svim izvjestiteljima. Hvala. U ime zelanih Ernest Urtasun. Hvala u ime Svena Gigolta. Zahvalio bih izvjestiteljici na dobrom izvješću i dobre suradnji. Međutim, smatramo da neki stavci u izvješću se kreću u pogrešnom smjeru jer financijski sektor je još uvijek pretjerano složen, a neke banke nisu dostatno kapitalizirane. To se mora promijeniti. Ovaj odbor je do sada radio na financijskoj stabilnosti toga bismo se trebali držati i ne pokušavati promicati financijsku deregulaciju. E, zadovoljni smo što su neke od naših zamisli uključene u kompromise, konkretna potreba za brzom za regularizacijom sve bržeg bankovnog sektora u sjeni i potreba za manju složenost i proporcionalnija prudencijalna pravila za različite bankovne modele. Također smo zadovoljni što pregovarački tim zajednički radi na važnim pitanjima, primjerice pogrešno prodavanje financijskih proizvoda malo ulagačima, što je nešto što je vrlo važno u zemljama poput Italije i osnaženje makroprudencijalnog okvira. Dakle, tu ćemo pokušati dati svoj doprinos. Treća stvar, naglašava se da mogući pregovori nakon referenduma iz Velike Britanije ne bi trebali donijeti do jedinstvenih uvjeta između europskih i neeuropskih financijskih institucija. Također podržavamo amandmane kolega iz drugih klubova, slažemo se primjerice da je hitno potrebno uvesti strukturu bankovne reforme kako bi se privelo kraju e, probleme banaka koje su prevelike da propadnu. Također je važno zadržati diskresijsko pravo rezolucijskog tijela kada govorimo o MSRL-u i isto tako podržavamo kolegicu Silvi Gular koja traži osnaženu odgovornost međunarodnih tijela poput Bazarskog odbora naspram odbora Ekon. I pozivam kolege da snaže transparentnost ECB-a naspram javnosti što se tiče razotkrivanja odluka i smjernica. Za kraj želimo reći da smo zabrinuti sa smanjenjem kapitalnih zahtjeva uvodeći neke stupove. Transport kompromisa pozdravlja ovo kao dobar način nastavka rada, no postoje snažni pokazatelji da nadzornici već pokušavaju, već počinju e, raditi na tom mekom stupu kako bi se omogućilo bankama da i dalje isplaćuju bonuse i dividende. 27.12. Reuters je izvestio da ECB je dao jedan kasni, ali ogroman božični poklon Deutsche Banku kada je smanjio zahtjeve za kapitala sa 10,7 na 9,51% na temelju proteklih kvartalnih rezultata Deutsche Bank je time uštedio 4,8 milijardi eura. Tim bi se voljeli pozabaviti i spremni smo za daljnju suradnju sa kolegama. Hvala. Thank you very much, Ernest. There is no more shadow Hvala, nema više izvjestitelja iz e, Sjene koji se javljaju za riječ e, Catch the Eye. Eva Paunova, dvije minute, izvolite. Hvala. Hvala kolegici Hubner. Mm, sad imamo dobru osnovu za naš rad na ovom osjetljivom pitanju. Nije tajna da imamo još e, niz izazova pred nama za dovršetak bankovne unije. Neki od nas vjeruju da bi se time trebale baviti države članice, odnosno vijeće. Ja e, naprotiv vjerujem da ukoliko ojačamo monetarnu uniju i ojačamo financijsku stabilnost, da bi u ta pitanja odnosno dovršetak bankovne unije trebao biti uključen Europski parlament. Dijelim zabrinutost kolega, naročito kada je riječ o koordinaciji između SRB-a i drugih eh, nadzornih eh, tijela u Europskoj uniji. Mnogi su uglavnom kritizirali i nisu davali eh, rješenja ni u kom smislu. Po meni bi jedno od rješenja moglo biti osloboditi kapital za investicije. Također odgovarajuće upravljanje na nenaplativim eh, zajmovima mislim da bi to eh, moglo biti dijelom rješenja. Hvala. Dajem reći izvjestitelju odnosno gospođi e, Delang, evo ja sam e, kasno podignula ruku pa se ispričavam na tome. E, nisam se htjela oplitati u ovaj postupak koji očito jako dobro napreduje, ali zahvalila bih izvjestiteljici koja obavlja dobar posao sa svojim timom i tako i mi ostali možemo biti uključeni u rad na ovom izvješću i prije samog isteka roka za podnošenje amandmana. Pozdravila bih ono što je rekao kolega Delvo. Ima čitav niz e, elemenata u ovom izvješću koji su u ranoj fazi. I ukoliko se pozavimo detaljima kao što su uvjetovanost e, rokovi i tako dalje, onda se nećemo dogovoriti među klubovima i očito je kolegica to istaknula. I od kolege Lonesa sam čula više manje ista stajališta. No, možemo li jasno reći da bankovna unija još nije spremna, dakle imamo dva gotova stupa, treći nemamo, ali i on je potreban. Dakle, brz, potrebno je brzo e, to riješiti, ali da se možda ne ulazi sad odmah u ove detalje i hvala kolegi iz SID-a na otvorenosti. Mislim da je to ono što je sada potrebno u ovoj fazi. Hvala vam, Ester. Nemamo više javljanja za riječ. Danuta, izvolite. Evo, nemam baš mnogo toga za dodat. Slažem se sa ovim što je rekla Ester. Ona je zaključila ovo što smo do sad e, čuli, dakle moramo zaključiti tekst, ne ulaziti u ova otvorena pitanja. Imali smo rezoluciju o Bazelu, dakle nećemo sada ulaziti u neka druga pitanja koja su u tijeku na nekoj globalnoj razini, ne možemo sada ulaziti u kritiku istih, odnosno davanje prepreka. Na osnovu ovih načela se nadam da ćemo doći do kompromisa. Htjela bih dodati, kada smo prvi put raspravljali o ovome u odboru Ekon, da je bilo jasno tijekom rasprave da ćemo u ovo sve što je pripada sektoru uključiti u ovo izvješće. Ovo je kao jedna velika prilika Zato je to će biti izazov kod obrade amandmana, dakle izbjeći ovaj ovako široki pristup. Imat ćemo ovogodišnje izvješće i u budućim, nadolazećim godinama. Dakle, ovo bi trebalo biti zadržano nekim razumnim okvirima i nadam se da klubovi razumiju izazov koji je povezan s tom potrebom Također, prepoznala sam ovdje mm, mogućnost nekih kompromisa, pozabavit ćemo se i pisanom e, procedurom, dakle na način da uspijemo postići kompromise. Nadam se da će kolege među vremenu prije idućeg sastanka također ostati aktivni i zainteresirani kako bismo na vrijeme, dakle 25. ovog mjeseca uspjeli glasovati ovom izvješću i e, hvala vam. Hvala svima koji su uputili amandmane, koji su sudjelovali u raspravi i komentirali. Mislim da je sve to zajedno bilo jako korisno. Hvala vam. Dakle, rokovi, rok e, 25. Eh, dakle siječnja je glasovanje i onda na plenarnom zasjedanju u veljači odnosno ožujku. Točka 11. razno, ima li nekih komentara? Nema. Sljedeći sastanak, dakle srijeda 25. siječnja, a sada se selimo u, u salu 3C50 za zajednički sastanak sa odborom LIBE. Hvala lijepa.